sjednica držat će se sutra od 8.30 sati e, dnevni red je objavljen na, i na raspolaganju je na internet